meine sehr geehrten Damen und Herren, Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege. Poštovani zastupnici. Evo, ovo je danas zadnja radna sjednica koju ja predsjedam